Good afternoon. Dobar dan. Započet ćemo. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je prva zajednička sjednica Odbor za razvoj i Odbor za okoliš javno zdravlje i sigurnost hrane na temu e, UN-ovih ciljeva za od živi razvoj. E, do, želim dobrodošlicu povjereniku Mimici koji će nas izvijestiti o napretku u tom području. A, još nekoliko informacija u vezi dnevnog rada. S obzirom da povjerenik mora otići u 18 sati, moramo biti učinkoviti i svi ćemo nastojati biti učinkoviti. E, dakle, Svitko svi koji žele e, postaviti pitanje moraju podići svoju karticu kako bismo znali e, tko želi postaviti pitanje i sastaviti potpis. Nadam se dakle, da će svi dobiti dovoljno vremena mi pretpostavljamo da ćemo imati vremena za 15 do 16 e, pitanja. Svatko će imati vremena, jednu minutu vremena za postaviti pitanje, pa vodite računa o tome. Ovo je prvi put da se zajedno angažiramo oko praćenja e, razvojnih ciljeva te e, programa 2030. Već smo imali javno suslošanje gdje je E, povjerenik e, Timemans e, predstavio dokument za razmišljanje te se svaka zemlja članica predstavila sa rezultatima koje su postigli. Nakon toga Europski parlament je usvojilo rezoluciju u ožujku 2018. godine gdje su i sastavljanje je dokument s e, ciljevima i zatražilo se da se komisija sastavi jednu sveobuhvatnu e, strategiju po pitanju razvojnih ciljeva. Stoga se veselimo vašem izlaganju, gospodine e, povjereniče, ali prvo dajem riječ kolegi iz odbora za razvoj. Hvala. Hvala gospodine Arkaut. Također bih želio reći da mi je jako drago što možemo započeti ovaj e, mandat e, zajedno e, i da zajedno možemo raditi na temi održivog razvoja uz prisutnost povjerenika. Također želim iskoristiti ovu priliku da mislim da je jako važno za naša dva odbora da pokažemo vodstvo unutar parlamenta vezano za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja unutar europskih politika. Kao što znate, e, e, glavni tajnik UN-a Naglasio je da unatoč napretku koji se vidi u mnogobrojnim područjima u proteklih četiri e, godina, napredak u nekim ciljevima je bio slab ili čak negativan. Stoga je potrebno razmišljati e, o e, tim o tim e, pitanjima. Mi ćemo imati dva predstavnika na samitu u rujnu i stoga nam je jako drago da je povjerenik Mimica koji je prošli tjedan bio na visokom političkom forumu da nas može izvijestiti o zajedničkom e, e, e, izvještaju. Radi se o zajedničkom izvještaju jer se radi o napretku ostvarenu i pojedinim zemljama članicama i cijeloj Europskoj uniji. Dakle, sada molim povjernika Minmicu da nas obavijesti o sastanku i o pripremama za summit o, o ciljevima održivog razvoja u rujnu. Eh, hvala. Eh, hvala eh, vama i i dobar dan svima zastupnicima i dobrodošli u novi parlamentarni mandat svim članovima odbora za razvoj i odbora za okoliš. Osobito novim članovima, ali i mnogim poznatim licima. provedba E, programa 2030 je jedna od najvažnijih tema s kojima će se baviti vaši odbori u nadolazećim godinama. Nadam se da vam mogu e, dati jako dobar pregled od prošlotjednog foruma, političkog foruma na visokoj razini, te pripremama za e, summit u New Yorku u rujnu kada će se održati summit na razini šefova vlade i država pla, eh, program 2000, eh, agen, 2030 eh, jest, predstavlja novi pristup jer je vrlo širok i nadilazi sam temu iskorjenjivanja siromaštva i pokriva sve aspekte održivog razvoja i društvene i okolišne i primjenjuje se na sve zemlje uključujući Europsku uniju i naše zemlje članice. Europska unija je odigrala glavnu ulogu u reviziji tog programa i ostajemo e, odlučni da e, se da promoviramo implementaciju tog programa kod kuće i u inozemstvo. Ove e, godine je obilježamo kraj prvog ciklusa tog foruma i u rujnu ćemo započeti sa revizijom. Prošlog tjedna smo se pripremali za ruin, e, sastanak u Rujnu i Europska unija je također odigla vrlo važnu konstruktivnu ulogu. Jedan pozitivni znak je da je sastavljen nacrt e, političke e, deklaracije i svi su se uglavnom složili s tim nacrtom, nacrtom već i prije tjednog sastanka to nije e, bilo e, očigledno s obzirom na e, pritiske koje smo imali u prošlosti i s obzirom na poziciju multilateralizma u ovom trenutku. Radi se o tekstu koji je vrlo fokusiran i koji se fokusira na glavne naše prioritete, rodnu ravnopravnost, multilateralizam, praćenje podataka i evaluaciju podataka. Mi želimo iskoristiti te zajedno dogovor, tu deklaraciju kako bismo promovirali e, brzo djelovanje u ostvarivanju e, razvojnih ciljeva u sljedećim mjesecima i godinama i nadam se da ćete vi u Europskom parlamentu nam moći u tome pomoći. Ujedinjeni narodi žele E, lansirati e, cijelu dekadu e, aktivnosti na samitu u Rujnu. U izlaganju koje sam održao u ime Europske unije na plenarnoj sjednici prošli tjedan naglasio sam da smo i dalje predani programu 2030 činjenica da 26 od 28 članica već su E, obavile dobrovoljne e, e, nacionalne revizije je potvrda naše predanosti. Po prvi puta Europska unija kao cjelina je, je predstavila svoju reviziju napretka. Mi smo također organizirali popratni, e, popratno događanje zajedno s finskim predsjedništvom kako bi naglasili korake koje poduzimamo kako bismo uveli, e, kako bismo postigli, ostvarili e, te ciljeve na internoj i na eksternoj razini. Svijet očekuje od nas da predvodimo međunarodne napore kako bismo ostvarili program 2030. Taj, to događanje je potaklo veliki interes i potporu s različitih strana od zamjenika glavnog tajnika UN-a. E, mogli smo e, e, doista pokazati kako je Europska unija posvećena tom cilju. Prvo smo objavili e, e, dokument e, u siječnju ove godine koji sadrži glavne prioritete za daljnji, za, za rad na održivosti. Zatim na temu kružne ekonomije, jačenja mobilnosti, socijalnih prava te E, i korištenje horizontalnih e, e, mjera, na primjer obrazovanja, taksi, oporezivanja i tako dalje. Drugo, postoji i treći izvještaj Eurostata iz lipnja koji potvrđuje da je Europska unija napravila napredak prema s obzirom na sve ciljeve, neke više, neko manje kada se kada se radi o nekim okolišnim ciljevama potrebno je više, uložiti više naporna. A, a imamo i e, dodatni izvještaj iz 2019. godine koji ga nadopunjava te e, uzima u obzir e, utjecaj različitih mjera na zemlje u razvoju i po prvi zajednički, prvi zajednički izvještaj, odnosno sinteza, daje pregled e, aktivnosti Europske unije i njezinih članica u provedbi ciljeva e, održivog razvoja u zemljama u razvoju našim partnerskim zemljama. To se smatra ključnim doprinosom e, provedbi programa 2030 na globalnoj razini i moramo reći da smo svi zajedno radili kako bi to bilo moguće. E, imamo e, različite programe, na primjer e, Savez Afrika Europa, imamo vanjski investicijski plan koji će uložiti 44 milijuna eura u Afriku do 2020 godine i možda deset puta toliku u sljedećem e, višegodišnjem financijskom okviru. To je bila to je bio temelj za novi način rada s partnerima, uključujući s e, multilateralnim organizacijama, osobito UN-om, kao, kao što se to pokazalo u našoj inicijativi e, Spotlight e, za e, za iskorjenjivanje nasilja prema ženama i djevojčicama. Na našem događanju bilo je mnogo predstavnika i civilnog društva, akademije i privatnih organizacija. Poruka je bila jasna. Vršiti utjecaj, a za to nam je moramo pokazati da i sami e, provodimo, ispunjavamo te ciljeve kod nas doma. A što se tiče održivog razvoja i održivosti tog razvoja, mi smo svi zemlje u razvoju. Mi svi moramo raditi na tome. To znači da moramo e, e, e, i dalje promovirati pozitivne aktivnosti kako bismo postigli napredak. Prošle, e, prošli tjedan e, predsjednica komisije von der Leyen naglasila je važnost koju namjerava e, pridati ciljevima održivog razvoja tako što će u sljedećem europskom semestru osigurati da ostanemo na pravom putu i to je vrlo ohrabrujuća poruka i nadam se da će Europski parlament tu ideju podržati. E, izvana moramo iskoristiti ovaj pozitivni moment e, i e, iskoristiti novi financijski instrument za međunarodnu suradnju i uključiti ga u naše buduće programiranje. Europska unija je jedan je najveći E, akter u e, e, razvojne pomoći. Prošle godine smo u to uložili 75 milijardi eura, a to je 65% ukupne razvojne pomoći. Europska unija, njezine zemlje članice su najveći akter u području globalnog razvoja. A službena razvojna pomać jest naš, važan financijski instrument, osobito u, osobito u području iskorjenjivanja globalnog siromaštva i osobito u najmanje razvijenim e, e, zemljama. Osim ali e, doprinos programu održivog razvoja ne smije se temeljiti samo na na razvojne pomoći, već treba se raditi o mješavini različitih e, e, doprinosa. Osim toga, e, mi ne, mi ne želimo biti najveći davatelj razvojne pomoći, već naj bolji davatelj e, e, te razvojne pomoći kako bismo ostvarili ciljeve programa 2030. Mi smo i dalje jaki, ako ne i najjači e, time što naše aktivnosti u području zaštite okoliša i razvojnih ciljeva da se sve se to temelji na poštivanju ljudskih prava, na razvoju socijalnom razvoju, na također e, na e, koherentnosti između različitih naših politika, migracija, sigurnosti i tako dalje. Na rubu e, prošlotjednog foruma razgovarali smo o načinima na koji način možemo ubrzati e, provedbu, odnosno postizanje razvojnih ciljeva e, uz evaluaciju i, i praćenje tih napora kako bismo mobilizirali sve resurse i, i javne i privatne i kako bi e, oni svi bili u skladu sa provedbom e, i postizanjem razvojnih ciljeva. Nužno je održati niz bilateralnih e, sastanaka, na primjer sa E, glavnim e, tajnikom e, svjetske agencije za organizacije za poljoprivredu na odlasku i s onim u dolasku. Također treba razgovarati o e, povezanosti između nejednakosti i razvojnih ciljeva kako bismo se borili protiv nejednakosti nadam se da je to tema na kojoj će, e, o kojoj će parlament mnogo govoriti u sljedećem mandatu. E, časni e, članovi parlamenta imamo veliki važan zanatak pred nama. Novi parlament i novi komisija imaju važnu priliku da ubrzaju rad Europske unije na postizanju ciljeva održivog razvoja. E, molim vas da se ovaj program 2030. E, e, nastavi u novom sazivu, a mi u komisiji se radujemo zajedničkom radu na dolazećim mjesecima i godinama i nadam se da ću vas vidjeti i u, na sastanku UN-a u, u rujnu u New Yorku. Hvala. Puno hvala. Puno hvala. Dakle, sada imamo prvi krug pitanja. Svako ima po jednu minutu kako bismo dobili što je više moguće pitanja. Dakle, prvo moj kolega gospodin Buzoj u ime Pučana. Puno hvala. E, Puno hvala povjereniče. Kao što je već rečeno, ciljevi održivog razvoja nisu cilj sam po sebi, trebaju pomoći poboljšati svijet. Ja ću se usredotočiti na cilj broj tri koji je izravno vezan uz zdravlje. Mi ovdje imamo veći uspjeh nego li ostale regije u svijetu, ali posljednjih godina je došlo do važnog napretka. Imamo manje smrtnosti djece e, u velikoj mjeri zbog cijepljenja, e, zatim umiranje majki smo smanjili, e, te smanjili smo HIV zbog retroviralne terapije. Pojave tuberkuloze i malarije su se smanjili, ali tuberkuloza je još uvijek problem ne samo na drugim kontinentima, već čak i u srednjoj i istočnoj te južnoj Evropi. Europi. Moje pitanje je sljedeće. Moramo poboljšati naše ciljeve i našu situaciju, ali na koji način možemo pridonijeti postizanju cilja broj 3 eh, na globalnoj razini? Hvala. Puno hvala. Drugo pitanje, gospodin Bulman u ime socijalista i demokrata. Povjereniče Mimica, Dopustite mi da vas zahvalim na onome što ste učinili. Mislim da je čitav parlament zahvalan e, zbog načina kako ste progurali e, ciljeve održivog razvoja i izložili što treba učiniti u budućnosti. Mi smo usred holističkog posla. Dakle, ako pogledamo na naše trgovinske politike i politike razvoja, mi moramo objediniti razne političke sfere, e, gospodarstvo, poljoprivredu, trgovinu i druge. Dakle, kako možemo sve to povezati sa ključnim pitanjem nejednakosti koje ste sasvim ispravno spomenuli. Nejednakost je glavna prepreka osnaživanju ljudi Eh, i poboljšanju situacije. Dajte nam neke ideje što možemo učiniti da bismo bolje pratili i poboljšali svoje politike. Hvala. U ime Rinju, gospođe Rodriguez Amos. Puno hvala. Hvala vam na izlaganju želim naglasiti činjenicu da program ciljeva održivog razvoja je vrlo ambiciozan sa e, jasnim pomakom e, na koji, koji želimo i Europska unija mora do kraja u tome predvoditi moramo imati jasan program, pokazatelje, referentne vrijednosti za naše ciljeve, tako da bi od sada do 2030. godine mogli imati procjene učinka i kako bismo na vrijeme znali kako trebamo redefinirati svoje politike, e, izraditi nove politike i preusmjeriti financiranje ako uspijemo postići ciljeve održivog razvoja moramo povećati proračun. Vidjeli smo da je tako kad je riječ o okolišu gdje nam treba 25% više financijskih sredstava, ali moramo e, paziti i na to da u zemljama u razvoju vlade oslobađaju ta sredstva, inače ti ciljevi neće biti ispunjeni. Dakle, smatram da europsko vodstvo treba koristiti da se pokrenu zemlje u razvoju i zemlje s kojima surađuje, surađujemo. Hvala. U ime zeleni, gospođa Tuso. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani povjereniče. Izvještaj pokazuje da smo propustili ostvarenje određenih ciljeva e, vezano za okoliš jer e, vidimo da da e, pogršanje stanja okoliša e, najviše utječe najsiromašnije. Vidjeli smo situaciju u Mozambiku gdje imamo štetu od 3 milijarde dolara. E, vidimo također štetu u oceanu za što smo sami odgovorni. Mi plaćamo danas ekološki dug. E, vi ste i sami naglasili da moramo dodatno financirati ostvarenje tih ciljeva, a taj, to financiranje mora doći od država e, članica, ali i od zagađivača. Danas su poduzeća odgovora, odgovorna za više od 70% e, emisija stakleničkih plinova i oni su glavni e, odgovorni za e, klimatske promjene i trebali bi sudjelovati u zajedničkim troškovima. Stoga moramo nastupati koherentno kako bismo možda trebali e, kako bismo upravljali zajedno tom temom u svrhu očuvanja planeta i pronaći inovativne e, načine financiranja koji su e, jedna, e, koji jednakost. U ime ide gospođa Tise. Ide, grise. Nije ovdje. Onda idemo dalje. U ime EKR-a, gospođa Hvala lijepa, gospodine povjereniče. Naveli ste ciljeve održivog razvoja. To je veliki izazov. Imamo 14 ciljeva i 169 zadataka koje moramo ispuniti. A nacionalni parlament, e, regionalne vlasti, Ruski parlament moraju zajedno poraditi na tome da to ostvarimo. Potreban nam jedan integrirani pristup kako bi mogli upravljati svim različitim sektorima. I civilno društvo i privatni sektor moraju isto tako sudjelovati. Dakle, potreban nam je određeni monitoring, procjena napretka, kako bi pomogli poboljšati nacionalne strategije na svim razinama. Stoga moje pitanje da li će buduća Europska komisija moći navesti koji su nedostaci postojeće strategije, ukazati na nekoherentnosti? Radi se o strategiji do 2030. Radi se o statističkim podacima, odnosno prikupljanju takvih podataka. Dakle, potrebna nam je jedna složena strategija kako bismo mogli uistinu zaključiti tu agendu za 2030. do tisuće kraja 19. Dakle, svi su na popisu i svako će doći na red. Nemojte biti nervozni ako vas odmah ne spomenem. Idem po klubovima. Sada gospodin Gue. Hvala. Na samitu za klimatske akcije E, EU mora pokazati globalno vodstvo, a ciljevi održivog razvoja su neodvojivi od Pariškog sporazuma to je politički program za brzu eh, tranziciju ka bezugljičnom gospodarstvu. Dakle, pitanje je kako i kada ćemo eh, provesti u dijelo rezoluciju Europsku, Europskog parlamenta i učiniti da ciljevi održivog razvoja budu naš eh, kompas i naš putokaz treba postaviti zajedničke ciljeve za sljedeći višegodišnji financijski okvir, treba postaviti mjerila, moramo imati novu strukturu financiranja u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Hvala, a sada gospođa Insir. Puno hvala Hvala povjereniče Mimica što ste došli ovdje e, da nam govorite o provedbi programa za 2030. godinu. Ovo je naš prvi takav sastanak i važno je početi sa raspravom o toj važnoj temi. Kao što je već rečeno, Evropska unija mora u tome predvoditi i pokazati da ozbiljno želi provesti ciljeve održivog razvoja i Pariški sporazum i e, interno i i u vanjskoj politici. Ja sam e, prije nego što sam došla u parlament e, radila u jednoj korporaciji za međunarodni razvoj ponekad postoje paralelni procesi e, koji se bave istom stvari bez puno koordinacija bilo od strane Europske unije bilo država članica. Dakle, kako vi gledate na razvoj zajedničkih programa, a drugo kako gledate na potencijal da se osnaži pristup temeljen na ljudskim pravima? Kako Europska unija može bolje promicati ravnopravnost spolova, e, pogotovo obzir obzirom na summit u rujnu? I na kraju, kako Europska unija može bolje promovirati dijalog e, da bi se umanjile nejednakosti e, među ljudima i među regijama. Hvala i na kraju u ovoj za kraj ove runde gospodin Gerns. Hvala, moje pitanje je vrlo jednostavno. Komisija je napravila ex ante evaluaciju učinka koji će Mercosur, e, sporazum Mercosur imati na e, ciljeve e, održivog razvoja. Hoće li se napraviti ta analiza ex ante? Ovo je bilo vrlo sažeto pitanje, puno hvala. Gospodine povjereniče, možete li jednako koncizno i sažeto odgovoriti? to ćemo vrlo cijeniti puno hvala na vašim pitanjima, komentarima i doprinosima e, našem poslu e, da učinimo Europsku uniju e, glavnim pridonositeljem postizanju ciljeva održivog razvoja. Bilo je raznih pitanja, neka su vrlo konkretna, neka više općenita. Prvo ću odgovoriti na one konkretne. Dakle, kad je riječ o provedbi cilja cilja održivog razvoja broj 3 koji se odnosi na zdravstvo. Dakle, naš doprinos e, cjelokupnom ljudskom razvoju što uključuje i zdravlje i obrazovanje i ostalo e, je već dijelom naših nacionalnih e, programa i omotnica za razvoj tu puno radimo i želimo raditi još više na dva kolosijeka. Prvi je osnaživanje zdravstvenog sustava e, na razini država, a drugi e, kolosijek je podržati financijski i politički vertikalne globalne inicijative kao što je na primjer globalni fond za borbu protiv malarije, e, tuberkuloze ili hiv te inicijative za cijepljenje i tako dalje. Dakle, e, ako spojimo ta dva kolosijeka horizontalne zdravstvene inicijative da se poboljšaju odgovori na zdravstvene potrebe i podržavajući e, konkretne globalne mjere vezane uz bolesti možemo doista pridonijeti razvoju ljudskog kapitala, razvoju zdravstvenih sustava u narednom razdoblju. Kad je riječ o nejednakosti, definitivno se slažem da je to pitanje koje zadire u svako područje i da ono može ili pokretati mjere za razvoj ili može znatno umanjiti pozitivan učinak e, razvoja i razvojne suradnje e, na ciljeve održivog razvoja. Stoga u budućnosti moramo se preciznije usredotočiti na mjere vezane uz nejednakost. Da, imamo jedan sveopći cilj e, koji proizlazi iz globalnog programa ciljeva održivog razvoja, a to je da nitko ne smije zaostajati, no to je jedna razvodnjena definicija borbe protiv e, nejednakosti. Dakle, E, to da niko ne smije zaostati se mora povezati sa snažnim mjerama protiv nejednakosti, a time ćemo e, potaknuti provedbu e, održivog razvoja. Prekasno je izraditi konkretan plan kao povjerenik koji za tri mjeseca napušta svoj položaj, ali želio bih da se politika razvija u smjeru gdje ćemo imati pokazatelje nejednakosti slično kao što imamo za mjere vezane uz e, rodnu ravnopravnost kako bismo mogli pratiti i ocjenjivati u kojoj mjeri svaki projekt razvoja pridonosi smanjenju nejednakosti u društvima u našim e, zemljama partnerima. E, to već imamo e, za mjere za rodnu ravnopravnost. Dakle, postavljeno je i pitanje kako E, djelovanje na području rodne ravnopravnosti možemo e, bolje djelovati učinkovitije ja vam želim reći da u svom planu za rodnu ravnopravnost imamo jasan cilj da barem 85% svih naših razvojnih projekata moraju biti e, rodno relevantni sada smo se približili broj brojkici od 70 70% naših mjera koje su relevantne za rodnu ravnopravnost, a želim da nešto slično učinimo i na području nejednakosti. Kad je riječ o praćenju i o poboljšanju odgovornosti za naše mjere, e, to je sastavni dio provedbe ciljeva održivog razvoja. Nije više vrijeme brojati novac koji ulažemo u razvojne projekte, već se moramo okrenuti od ulaza ka izlazu. Dakle, moramo brojati i sagledati što e, dobivamo, što izlazi iz naših e, razvojnih projekata. Dakle, ishod e, tih projekata će biti sve veći dio naše razvojne politike i naš doprinos ciljevima održivog razvoja. Uvjeren sam da ćemo i dalje biti najsnažniji globalni akter u razvojnoj politici, a nadam se uz vaše razumijevanje i uz vaš doprinos da će se e, to odraziti i u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Jer ono što je komisija predložila je povećanje od gotovo 30% za cjelokupno vanjsko djelovanje što uključuje i razvojnu suradnju. Dakle, povećati kapacitet da budemo globalni predvodnik u ostvarenju ciljeva održivog razvoja, a to mora ići zajedno sa praćenjem i e, odgovornosti za provedbu naših mjera. Naravno u našim strategijama ponekad postoje rupe e, ili se nešto preklapa jer moramo imati na umu da imamo 28 država članica i da imamo europski proračun i europske instrumente koji pridonose ostvarenju ciljeva održivog razvoja u ovom e, višegodišnjem financijskom e, e, okviru mi smo pokrenuli akciju, odnosno pokrenuli smo rad na boljem programiranju i u tome surađujemo i s trećim zemljama, na primjer s Australijom, Kanadom, Japanom, SAD-om Dakle, u, budućem višegodišnjem financijskom okviru ovo zajedničko programiranje će biti još relevantnije i važnije. Kad je riječ o vezi između ciljeva održivog razvoja i pariškog sporazuma e, te e, mjerama za klimu, e, pa nije potrebno reći ništa više nego naglasiti da je e, riječ o tome da se e, klima uključi u sve mjere održivog razvoja a mi ćemo to učiniti u okviru našeg konsenzusa za razvoj. Neko bi mogao to smatrati našom strategijom za provedbu ciljeva održivog razvoja, ali u potpunosti razumijem poziv parlamenta, ali i civilnog društva da Europska unija treba razraditi još konkretnije, još detaljnije strategije provedbe ciljeva održivog razvoja koji će biti još konkretniji od europskog konsenzusa za razvoj. Tako da mislim da će e, sljedeća komisija morati ići tim putem. Eto, ovo je dio odgovora. A kad je riječ o Merkosuru, kao i u svim našim e, sporazumima o slobodnoj trgovini kad pregovaramo te sporazume e, radimo procjenu učinka unaprijed i eksante E, dakle, odnosno eksante, ante, to jest unaprijed. A to smo učinili i za sporazum sa Mercosurom. Učinak na održivost je procijenjen, odnosno dva puta interno i e, vanjski, izvanjska jedna e, ocjena i oba pokazuju da će e, taj možda najveći sporazum o slobodnoj trgovini koji smo ikada e, sklopili pozitivno utjecati. E, on nije velik samo zbog volumena, već i zbog inovativnim dijelovima sporazuma i standarda koji su uključeni u sporazum s Merkosurom. Uh, hvala. Idemo sada dalje s pitanjima zastupnika. Pučani, Marima Gines. Hvala povjereniče i hvala kolege. Čisto jedno zapažanje drago nam je da ste nas podsjetili na to da se ti ciljevi odnose i na Evropsku uniju, jer mi često to onako malo odgurujemo od sebe. Drugo pitanje za paženje se odnosi na samu prehranu, održivu poljoprivredu e, i pitanje prehrane, jer tu je dosta loša situacija kada govorimo o napretku u pogledu tih tema. I jedno od pitanja koje se naglašava u izvješću je da tu imamo smanjenje javnih ulaganja u poljoprivredu. I sad se pitam da li mi kao Europska unija činimo e, dovoljno kako bi se podržala poljoprivreda jer to ukazuje na probleme manjih poljoprivrednika koji nemaju dostatna sredstva. I mislim da istraživanje i transfer e, znanja u pojedine regije nešto što je vrlo bitno i da li mi to uistinu i činimo jer u samom izvješću je dakle navedeno da je situacija loša. Mislim da je to dosta razočaravajuće nakon tih proteklih četiri godine. Hvala. SMD, dakle socijaldemokrati. Mikrofon. ispričavam se. Da, e, zahvaljujem vam i povjereniče i predsjedavajući. Ovdje u ovom odmoru sam kako bismo govorili o temi koja je vrlo važna za socijaldemokrate, dakle agenda za 2030. I znam da ste od 2014. puno toga učinili kako bi pokrenuli stvari, recimo vezano uz plan ulaganja za Afriku. Mm, tu imamo jednu investiciju od 44 milijuna eura. Međutim, komisija je bila tu malo spora u povezivanju dakle naše javne agende i cilje održivog razvoja. Dakle, sad se moraju razviti konkretniji prijedlozi od onoga što je do sada učinjeno i pokriveno kroz konsenzus koji je usvojilo Vijeće komisije i parlament 2017. Europska unija sada mora iskazati mm, svoje vodstvo kako bi e, se borila protiv tih neprijatelja ovog multilateralnog načina života. Dakle, mm, ravnopravnost je nešto vrlo važno. Ravnopravnost polova je tu ključna i to je vrlo važno kada govorimo o vrijednostima Evropske unije Zatim imamo takozvanu spotlight inicijativu e, koju ste i vi vodili. Međutim, trebamo biti svjesni koliko je važno dakle, integrirati LGBT prava, poticati tu raznolikost i nadalje to imamo Mm, to pitanje određenih horizontalnih politika. Moramo stvoriti poveznice sa nevladinim organizacijama, sa e, lokalnim vlastima i kao treće moramo imati upravo tu pravednu tranziciju kako bismo e, mogli to učiniti i u ranjim dijelovima svijeta. Bitna je tu Latinska Amerika, međutim i E, Afrika e, koja uopće nije odgovorna za klimatske promjene, a najviše osjeća i posljedice. Prošle godine Evropska unija tu bilo vrlo važna kada govorimo o ovom planu za izbjeglice, ali e, kolege su već više puta govorili o tom značaju da se reguliraju ta pitanja vezana uz klimu. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Što možemo učiniti dakle, na kraju vašeg mandata kako bismo iznijeli jedan konkretan prijedlog i regulirali ove izbjeglice koje nastaju upravo zbog klimatskih promjena? Dakle, to pitanje moramo riješiti prije kraja rada, odnosno mandata ove komisije. Hvala lijepa. Molim vas, pokušajte se držati vašeg vremena. Jedna minuta klub zastupnika Renew Europe. Dobar dan, hvala povjereniče. Drago mi je e, što imamo ovakav sastanak jer, jer sjedim u obje, oba odbora i za razvoj i za okoliš. Imam jedno općenito pitanje jer sam e, novo izabrana u Europskom parlamentu. E, dijelim i jako mi je drago e, e, što dijelim veliku ambiciju vezano za održivi razvoj na koji način na koji način te ciljeve kao i sporazum iz Pariza i cijelu strategiju na koji način to učiniti e, i staviti to e, sa svim rad, sa, sa, sa cijelim radom, e, zakonodavnim radom koji je pred nama. Hvala. Thank you. Uh, from... E- Hvala lijepa. Konzervativci, gospođa Ancelevska. Gospodine povjereniče, Rekli ste da kao Europska unija želimo biti najbolji kada govorimo o tim, tom globalnom poticanju održivog razvoja. Međutim, da bismo bili najbolji, mm, to ne znači da trebamo e, biti tašti, samo trebamo ukazati na dobre primjere, a za to je dobar potreban dobar račun e, dobiti gubitka, dakle mora se dobro planirati što će se u budućnosti učiniti. I vi, gospodine povjereniče, ste sudjelovali u pripremama za proračun, pa nam recite kako su tamo izneseni ti prioritete. Ili ja mislim, ali nisam samo ja, tako je misli da prioriteti međusobno isključuju jedni druge. Ako mi mislimo da je poljoprivreda prioritet, onda ne možemo isključiti poticaje za poljoprivrednike, jer njima je potreban novac. Stoga vas molim da mi odgovorite na to pitanje. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Naravno, ciljevi eh, održivog razvoja E, su važni, ali e, upitno je na koji način ih uključiti u europski semestar. Ako e, nemamo autonomiju, gdje Europska unija podržava obnovljive energije, iako postoje mnogo brojni problemi sa vjetroelektranama. Čini se da je vrag u detaljima. Na primjer, zanimljivo je konstatirati da u izvješću Eurostata pozitivno ocjenjuje trgovinu sa zemljama u razvoju, ali među njima je Kina, a istovremeno Kina prakticira dumping prema našim industrijama. Što se tiče uvoza iz manje razvijenih zemalja, u kojima je mnogo frankofonih zemalja, predstavlja manje od 2% ukupne trgovine. E, moramo napomenuti da vidimo sve veći utjecaj Kine na afrički kontinent, e, odnosno radi se o 25% izravnih e, ulaganja. Na koji način moram, možemo smanjiti ovisnost o Kini i nastaviti pomagati Afriku? Hvala. Hvala. Socijaldemokrati su opet na redu. Da, jedna od naših država članica će imati novog premijera, novog premijera koji je govorio o tome dakle da se zatvori naš odjel za međunarodnu suradnju kada govorimo o Jedinoj Kraljevini i govori o tome da trebamo se pozabaviti isto tako više komercijalnim interesima, a ne samo rješavanjem pitanja e, siromaštva i rješavanjem dakle, održivog razvoja diljem svijeta. Mislim da je to vrlo opasno, dakle, kada govorimo o ovom globalnom e, aspektu i globalizaciji. Dakle, povjereniče, možda imate i poruku za premijera Johnsona. Kad bi imali neku poruku za njega, koja bi bila? Martin Hall, Renew Europe. Hvala i povjereniče, uistinu mi je drago što ste puno govorili o praćenju, što je možda pomalo dosadno, međutim to je jako važno. Ako želimo da ti visoki politički forumi trebaju mm, shvatiti da ove ciljeve državog razvoja uistinu moraju biti ostvareni i moraju se ispuniti i trebamo uzeti u obzir e, sve mm, podatke i trebamo paziti ne dođe do nekakvog manipulacije, ali siromašni su oni koji će vjerojatno biti isključeni iz službenih podataka. A pogledate najsiromašnijih 20%, govori se da pola njihove djece ispod e, pet godina starosti nemaju čak ni registrirana datum e, rođenja, dakle to je problem u pogledu identiteta, registracije, pristupa zdravstvenom sustavu i nikad e, ne znamo da li se oni nekako stoji po strani ili ne. Dakle, moje pitanje je da li će Evropska unija investirati dakle, u e, sustave registriranja kako bi osigurali da oni koji su najranjiviji, najsiromašniji ne ostanu nevidljivima u ovom cijelom procesu. I posljednje pitanje, Lenora Evi. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući i povjereniče, isto se i vama zahvaljujem. Hvala na svem poslu koji ste do sada obavili tijekom vašeg mandata. Kao prvo bih ponovila ono što su druge kolege već rekli, to je dio rezolucije proteklog mandata ovog parlamenta koja se odnosi dakle, na globalnu strategiju, a to je da se provede agenda 2030, da imamo jasne rokove, jasne mjere, mm, dakle potreban je sustav praćenja, mjerenja, da se to uključi e, u taj cjelokupni sustav. Dakle, moramo pratiti što se uistinu događa. To je parlament tražio tijekom proteklog mandata. Danas ste to isto tako i vi spomenuli. Ali mislim da se sada nalazimo na jednoj prekretnici. Evropska unija istinu, tu globalnu strategiju treba provesti kako treba. Prethodni govornici su spomenuli, su pogotovo prethodni govornik je spomenuo djecu. Ono što djeca doživljavaju unutar i izvan Europske unije je uistinu strašno. Imamo još uvijek visoku stopu mortaliteta a pogotovo izvan Europske unije. Dakle, imamo čak 37 zemalja koje nisu dovoljno napredovale u pogledu ciljeva održivog razvoja i e, veliki broj djece živi u zemljama gdje nemamo najosnovnije podatke. Što će se učiniti u tom pogledu? Evo, ja zahvaljujem svima na pitanjima i sada dajem riječ povjereniku. Hvala. Što se tiče, počet ću sa prvim pitanjem, pa onda nadalje. Da, uistinu, već nekoliko desetljeća glad u svijetu pada. Međutim, nažalost, od 2015. E, izvješće ukazuje da opet raste broj gladnih. Usprkos velikim naporima ne samo Evropske unije, već što se tiče cjelokupne međunarodne zajednice, da se fokusiramo na sigurnost hrane, prehranu, dakle na takva pitanja. Mm, mi smo tijekom postojećeg višegodišnjeg financijskog okvira veliki broj e, sredstava upravo namijenili za takve programe i namjeravamo i snažnije, još više fokusirano e, surađivati s našim partnerima, e, dakle i u državama članicama, a i sa drugim dionicima. Mi se nadamo da kroz ovaj novi proračun, kroz povećanja od barem 30% kada govorimo dakle, o različitim razvojnim djelovanjima, djelovanjima izvan Evropsku, unije, da ćemo i tu moći više toga postići kroz ove programe vezane uz e, hranu. Dakle, ovo područje poljoprivrede hrane će i dalje biti vrlo važan e, prioritet. tu će naše intervencije i dalje nastojati doprinijeti e, provedbi ciljeva održivog razvoja. Spomenuta je ta potreba da se osnaži poveznica između djelovanja u pogledu klimatskih promjena i samih pitanja razvoja. Međutim, ja sam već spomenuo mi sada radimo i nastavit ćemo raditi sa državama članicama na njihovim nacionalnim razvojnim planovima za svaku pojedinu zemlju, ali ne izolirano od drugih politika, jer tu nam je uistinu potrebna koherentnost Stoga ćemo mi inzistirati na tome da se ti nacionalni razvojni planovi, kada govorimo o našim partnerskim zemljama, sklade i s njihovim doprinosima u pogledu klimatskih promjena. Dakle, tu je potreban taj integrirani pristup, dakle, da te obveze vezano uz razvoj se povežu s obvezama vezano uz klimatske promjene, dakle, da se to zajednički učini na nacionalnoj razini. Mi ćemo povećati našu podršku u pogledu razvoja prema našim partnerima predložili smo jedan cilj od 25%. Dakle, da dio tih e, planova i ciljeva bude povezan uz klimu. Sad je opet na e, komisiji državama da se to finalizira. 25% možda nije dovoljno, možda je previše. Ja ne mislim da je previše. Dakle, to je jedno daljnje područje gdje ćemo morati opet kombinirati naše djelovanje u području klimatskih promjena i razvoja. Što se tiče obnovljive energije, i dalje ćemo biti predani tome da podržimo razvoj pogledu obnovljive energije diljem svijeta. Nećemo našim projektima financirati bilo koje druge izvore energije nego obnovljive. Dakle, želimo barem za 40 milijuna ljudi povećati i omogućiti pristup obnovljivim izvorima energije. I imati barem 6,5 gigavata obnovljive energije, dakle smanjiti emisije kroz e, naše projekte obnovljive energije do 2020. Vi ti ciljevi će i dalje ostati jakim dijelom naše razvojne politike. Svjestan sam toga da se vrag krije u detalju. Međutim, spremni smo se pozabaviti tim nekim skrivenim temama kad govorimo dakle, o obnovljivoj energiji i u tom pitanju održivosti. Kada govorimo o Kini, to je malo poduža tema. A samo bih kratko iznio sljedeće. Ne bih htio smanjiti značaj onoga što Kina radi, kako oni doprinose u pogledu razvojne politike, pogotovo u Africi. Ali činjenica je da za sad Evropska unija, države članice smo najveći partner za razvoj Afrike i najveći ulagač, e, najveći trgovinski partner, na primjer u ulaganjima. Dakle, smo mi na 40% direktnih e, stranih ulaganja, a Kina je na 5%. To vam je samo ovako jedan prikaz toga kakva je situacija. Dakle, mi smo tu uistinu najbolje, stoga mi smo već započeli što se tiče tog e, dijaloga s Kinom u pogledu razvoja. Započeli smo barem neke pilot programe da vidimo da li je moguće imati neke komplementarne razvojne programe, a ne da imamo određenu konfrontaciju kada govorimo o modalitetima proizvoda. Nismo tu još previše toga ostvarili, nismo se dogovorili oko nečeg konkretnog imamo u vidu tri pilot zemlje, ali tu je način da vidimo da li možemo možda više se uskladiti, a biti manje konkurentni? Pogotovo u Africi. Digitalni razvoj je isto tako bitan i postaje sve važnijim za stvarni doprinos e, provedbi ciljeva održivog razvoja. Tu imamo jedan posebno dogovoren program, dakle da se taj digitalni aspekt osnaži u takvim programima kako bismo upravo omogućili eh, tu mogućnost registriranja u Africi, u zapadnoj Africi. Puno se tu već radi na žuriranju, na digitalizaciji. Kada govorimo o civilnim registrima u zapadnoj Africi, ako nastavimo tim putem, to bi mogao biti veliki doprinos ne samo u pogledu e, civilnih e, registara već i u pogledu daljnjeg razvoja stvaranja radnih mjesta u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem se povjereniku na svim odgovorima našim e, članovima. Znam da povjerenik sada mora otići. E, to ne znači da e, članovi mogu otići. Molim vas, imamo još posla. E, još zadnja poruka povjereniku. Naravno, mi u parlamentu smo spremni e, e, surađivati, poslat ćemo i naše izaslanike u New York i također želimo raditi na strategijama. Hvala vam puno na vašem vremenu. Yes, uh, we also... Na ovom sastanku imamo zadovoljstvo. E, e, drago nam je ako ćemo dobiti još komentara i pitanja. Imamo e, predstavnike iz glavne uprave za klimatske promjene i iz Europske službe za vanjske aktivnosti, pa vas molim da se nadovežete ako možete na našeg e, povjerenika. Gospodine e, Rafael, e, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Jedna kratka primjedba da se nadovežem na Tako je, molim vas da se maknete da imamo pogled. Jel sad u redu? Dakle, kratka, kratki komentar vezano za razvojni model koji nudimo zemljama u razvoju. E, paradigma e, tog modela, razvojnog modela je mrtva. Stara paradigma je da pomažemo zemljama u razvoju da se razvijemo poput nas E, taj model e, e, ima negativne rezultate na okoliš kao što znamo. Ono što sada nudimo nije u potpunosti dokazano i to je jedan od paradoksa razvojnih politika. I kako bismo ojačali tu politiku moramo ojačati vlastiti model ekonomskog razvoja. Ako smo sada sposobni nagovoriti zemlje u razvoju da bi s našom e, pomoći trebali ulagati u obnovljive energije, jer smo mi ulagali u obnovljive energije i to radi. E, to bi bilo dobro. Međutim, teško će biti e, uvjeriti 860 milijuna Afrikanaca koji nemaju pristup nikakvoj energiji da ih se da odmah prijeđu na obnovljive energije mi znamo da naš razvojni model se ne može promijeniti preko noći. Mi ga želimo promijeniti, želim e, trenutno raspravljati o tome na koji to način napraviti. Ja ne predlažem da e, bismo trebali zanemariti zemlje u razvoju dok sami ne sredimo svoju kuću, ali e, zemlje u razvoju vidjeti vide tu kontradikciju i zato je situacija komplicirana i mi moramo biti toga svjesni. Hvala. Sada predam riječ gospodinu Kristijanu e, Lefrevru. Hvala da se nadovežem na kolegu koji potpunosti podržavam što je rekao. A, I kao odgovor na jedna ili dva jedno ili dva pitanja e, vaših članova. Moram reći da smo mnogo napravili po pitanju integracije ciljeva održivog razvoja u naše politike na internoj i eksternoj razini. Uglavnom čak i na eksternoj razini. S te vanjske strane dva, dvije, dva ključna okvira koje smo osmislili jedan koji se jedan uz pomoć Europskog parlamenta jest konsenzus za razvoj. Obnovom tog konsenzusa eksplicitno smo se oslonili na ciljeve održivog razvoja. A drugi okvir jest e, e, e, globalna strategija EU-a za vanjsku i globalnu politiku koja možda na prvi pogled možda je to iznenađujuće s obzirom da se taj dokument bavi sigurnošću europskih građana, a isto je fokusiran na ciljeve globalnog razvoja, ali to i nije iznenađenje jer ipak se radi o globalnom okviru u kojem radimo koji govori o stabilnosti i prosperitetu drugdje koji je preduvjet za sigurnost i dobrobit e, građana Europske unije. Drago nam je da smo danas prisutni na ovoj zajedničkoj sjednici Odbora za okoliš i za razvoj, što e, također e, reflektira model korištenja ovih ciljeva održivog razvoja. Znači, imamo uključimo različite aspekte i okoliš i razvoj. Ako, ne uklju... Ako to ne činimo, nećemo uspjeti. Stoga e, moramo se osigurati da sve naše politike i interne i vanjske politike i način na koji surađujemo s ostatkom svijeta i e, razvojna suradnja i suradnja na očuvanju okoluša, e, uključuju i razvojne ciljeve i ciljeve vezane za borbu protiv e, klimatskih promjena. E, stoga je u novom financijskom okviru za vanjski e, instrument za koordinaciju stavili smo važan naglasak na borbu protiv klimatskih promjena. To je za nas bilo i ugodno i iznenađenje i u parlamentu i u vijeću jer smo s obje strane e, dobili znak da se e, želi napraviti i više po pitanju e, ostvarenja tih ciljeva. Blisko surađujemo s kolegama iz opće, glavne uprave za okoliš u komisiji, te smo u proteklih nekoliko godina razvili aktivnu aktivni e, e, plan, diplomatski plan za klimu. Sada smo već u četvrtoj generaciji tog plana s ciljem e, povezivanja sa partnerima diljem svijeta i prije svakog sastanka E, kopa e, komuniciramo s njima e, kako bismo postigli svoje ciljeve. I zbog toga stavljamo velike, veliki naglasak na UN-ov sustav za razvoj i način financiranja u tom kontekstu koji su ključni elementi kako bismo kroz našu suradnju mogli ostvariti ciljeve iz Pariškog sporazuma. Hvala. Zahvaljujem se kolegama iz komisije. Ne vidim ruke za dodatna pitanja. Moramo i dalje <laughs> održati e, dobru suradnju između naša dva e, odbora. Pa sada predam riječ kolegi iz odbora za okoliš. E, hvala meni je bilo sasvim u redu ako ste vi željeli završiti. Jedino što ja mogu dodati je da doista moramo e, na, i dalje raditi na ovom napretku. E, e, e, napominjem da je jako važan taj summit u New Yorku. Imat ćemo svoju delegaciju tamo. Imat ćemo sastanak na početku rujna kako bismo za sastanak u New Yorku bili spremni i kako bismo bili spremni za sljedeći korak. E, moramo se stalno podsjećati da ciljevi održivog razvoja nisu samo za zemlje u razvoju, već i za nas i to je nešto što se stalno moram, na što se stalno moram podsjećati jer je, lako je gledati e, kakva je situacija vani, ali imamo puno posla i e, kod kuće i stoga je bitno implementirati te ciljeve i unutar Europske unije. Iz e, perspektive mog odbora mogu reći da su pa vas pozivam dakle na sljedeći naš sastanak 4. rujna. Savršeno. Sada ću podsjetiti odbore iz mog odbora da se vidimo sutra u 9 sati ujutro. Imamo e, mnogo posla. Kolegama iz odbora za okoliš želimo ugodno ljeto. Hvala.